A sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće zastupnice Kalsos Ranon, a to je nova agenda za europsku potrošačku politiku. Dajem riječ izvjestiteljici na četiri minuta. Gracias, señor presidente. La Comisión Europea publicó su... Hvala. Europska komisija je objavila priopćenje o agendi e, za europske potrošače 22. svibnja 2013. godine. Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača donijelo je izvješće, ono je izglasano 17. svibnja ove godine jednoglasno. Zahvaljujem e, izvjestiteljima u sjeni kao i svim suradnicima na doprinosu. Zahvaljujući njihovom doprinosu imamo pred vama jedno izvješće koje će potrošačima u Europskoj uniji i potrošačkim udrugama e, osigurati znatno važniju ulogu u razdoblju 2014. do 2020. Glavni cilj je povećati razinu sigurnosti potrošača, povećati njihovu informiranost, podići njihovu razinu osposobljenosti i općenito prilagoditi njihova prava promjenama u društvu i gospodarstvu. Zaštita prava potrošača predstavlja jednu od temeljnih vrednota na kojima počiva Europska unija. E, ta prava trebaju se moći lako upražnjavati u osnovnim područjima kao što su prehrana, financijske usluge, lijekovi, promet, telekomunikacije i energetika. Isto je tako važno spomenuti da e, treba zaštititi osobne podatke. E, naravno, osobne podatke koji se tiču europskih potrošača. Odgovarajuće informiranje potrošača će smanjiti pojave krivotvorenih proizvoda kao i zavaravajućeg oglašavanja. Povećanje razine potrošača treba biti prisutno tijekom cijelog života potrošača i treba početi u školi. E, financijska kriza koja je dalje traje ukazala je na hitnu potrebu za zaštitom potrošača u području bankarskih i financijskih usluga. E, oni zaslužuju nepristrane savjete, trebaju imati pristup informacijama i potrebnim instrumentima kako bi mogli ostvariti pravovremenu pravnu zaštitu. Uloga potrošačkih udruga također je nešto što treba osnažiti, pravne i ekonomske mjere moramo usvojiti u tom smislu i to će im e, olakšati da surađuju s javnim vlastima, treba nam e, baza podataka i upisnih e, potrošačkih udruga. I to je posljednja faza europskog digitalnog tržišta. Internetska zaštita potrošača, pravna zaštita E, potrošača na internetu. Općenito se može reći da se europski potrošači nalaze pred novim izazovima kao što su globalizacija tržišta, digitalizacija gospodarstva i starenje stanovništva. Iz svih navedenih razloga komisija bi trebala razmisliti o tome da predloži mjere kojima će se uspostaviti mehanizam za kolektivnu zaštitu prava potrošača na razini Europske unije trebaju nam bolje e, i usporedivije informacije za potrošače. Danas kada rastu nejednakosti u društvu, više nego ikada potrebna perspektiva za solidarnost kao dio evropskog socijalnog modela. Stambene hipoteke na glavnu kuću e, ne bi trebale dovesti do toga da e, ljudi ne mogu vraćati kredit zbog nezaposlenosti. Trebalo bi postojati mogućnost, na primjer, e, najma ili neke druge opcije kao što su povrat nekretnine i ukidanje duga, odnosno otpisivanje duga. Trebalo bi isto tako na odgovarajući način označiti financijske instrumente. Trebamo osigurati veću razinu zaštite ranjivim potrošačima kao što su djeca i stariji građani e, te osobe s invaliditetom. Moramo poduzeti pravne mjere e, ako dođe do nepoštivanja ugovornih obveza. Potrošači se mogu naći u zamci zbog nekog financijskog proizvoda i treba ih od toga zaštititi. Višegodišnji financijski okvir za predstojeće razdoblje trebalo bi omogućiti da Europska potrošačka agenda dobije dostatna sredstva da bi se ispunili zadani ciljevi. Hvala. Hvala, sada možemo odmah krenuti sa spontanim javljanjem za riječ. Htio bih e, odmah spomenuti da imam velik broj govornika. Nemamo puno vremena, zato vas molim da se držite vremena. Biću vrlo strog. Gospodin Kelly. E, zahvaljujem predsjedatelju. Ovo je vrlo važno pitanje i zanimljivo je bilo što je naš izvjestitelj rekao. Postoje dvije važne stvari, a to su da moramo stvoriti povjerenje među građanima a što se tiče zemalja poput moje i drugih zemalja u recesiji, ključni put za izaći iz nje je zapravo potaknuti trošenje potrošača. Ljudi se boje potrošiti novac, neki možda i nemaju novac, no oni koji imaju nemaju dovoljno samopouzdanja da to učinu, učine. I mislim da neke e, od tih stvari je spomenuo izvjestitelj da je dakle poticanje tog pouzdanja važno, osobito što se tiče online trošenja. Mislim da je 60% ljudi iznos, broj onih koji se zapravo boje kupovati robu preko interneta jer nema dovoljno povjerenja u sustav e, i zaštitu podataka. Dakle, na tome moramo raditi. Isto tako na uredbi o zaštiti podataka koji se e, na kojem se trenutno radi i ono će imati važnu ulogu u tome da potakne ljude da im pruži poznanje i sposobnost e, da na taj način vrše trgovinu. Isto je važno da se naglasi da je ovo jedan cijeloživotni proces. Dakle, to je vrlo važno, treba početi od malih nogu i isto tako uz e, cijeloživotno učenje treba postati i cijeloživotna zaštita potrošača. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Korea de Campos. <clears throat> Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar meu colega Vicente por este relatório.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 pogodan trenutak. Naime, govorimo o ljudima koji su žrtve hipoteka u Španjolskoj i za stotine ljudi stotine ljudi zapravo pate zbog toga što nemaju preferencijalne hipotekarne kredite. Dakle, u mnogim slučajevima došlo je do korištenja, pa čak i zlouporabe, i organizacija i banaka i naravno osnovni interes je ovdje profit. No ovdje govorimo o ljudima, često djeci, no naravno i odraslim osobama koji su zapravo potpisali neke ugovore bez da su jedva, bez da jedva znaju pročitati ih i razumjeti ih, a kao posljedica toga gube svoj novac. Zahvaljujem zastupnik Ferreira. Hvala predsjedatelju. Dakle, postoji jedan argument koji se često koristi kada govorimo o zaštiti potrošača. A to je da što više, što je snažnije unutarnje tržište i što više produbljujemo liberalizirajuće agende i što je veća konkurencija, to ćemo više moći zapravo zaštititi prava potrošača. Stvarnost pokazuje da je to pogrešna pretpostavka. Stvarnost pokazuje da liberalizacija i privatizacija su zapravo loše za potrošače, transport energije, financijske usluge su jedni od mnogih primjera. Ono što je također loše za potrošače je dereguliranje trgovine poljoprivrednim politikama. Dakle, pogledajmo sve skandale i pitanja javnog zdravstva ili sigurnosti hrane. Dakle, vrijeme je da promijenimo temeljne argumente ove rasprave. Vratimo se stvarnosti ukoliko želimo doista zaštititi prava, prava potrošača, a ne samo širiti prevrnu propagandu. Zastupnica se nalava. Hvala predsjedatelju. politika zaštite potrošača trebala bi biti takva da su kupci jednaki partneri sa proizvođačima. Dakle, treba bi postati sustav koji će glatko funkcionirati i koji će, naravno, u cilju imati zaštitu potrošača. No, moramo razmotriti kvalitetu proizvoda i komisija bi trebala razmotriti diskriminaciju protiv potrošača. Također postoji narušavanje tržišnog natjecanja, postoje takve prakse, a postoje isto tako i uredbe i mogućnost da na neki način utičemo na tu situaciju što se tiče agresivnog oglašavanja onim ranjivim skupinama potrošača. Zastupnica Gal Pelč. Hvala vam. Potrošači diljem Europe suočeni su sa cijelim nizom različitih izazova svake godine. Dijelom zbog krize, ali u Europskoj uniji moramo nešto učiniti zbog postojećih praksa. Dakle, moramo podržati potrošačke organizacije. E, moj izvješće moje kolege ukazuje upravo na to. Dakle, mora doći do zaštite i pravilnog informiranja naših potrošača. Moramo pružiti više informacija, moramo organizirati jedan europski registar i podržavam stajališta izvjestitelja u tom smislu. Također moramo razmotriti eh, bacanje hrane. 9000 tona hrane svake godine se baca u EU. unije. To je otprilike polovina ukupnog, ukupne hrane koja je na raspolaganju. Dakle, za nas je važno da sad donesemo prave odluke. Zastupnica Pendergast. Zahvaljujem. Moj kolega Garcia Ramon je dobar rad napravio i u kontekstu sve većeg rastućeg siromaštva i teških socioekonomskih uvjeta e, u pitanje dolazi pristup robi i uslugama. Dakle, na umu moramo više nekoliko ikada imati prava potrošača. Nije dovoljno pobrinuti se da se zadovolje suštinske potrebe, inače će potrošnja biti beznačajna. Dakle, moramo doista odrediti koji su nam prioriteti i moramo pratiti financijske zajmove i bankarski sektor jer oni imaju vrlo velik utjecaj na život potrošača koji su suočeni sa financijskim poteškoćama, osobito kada se radi o hipotekama i kreditima. Dakle, također porezni obveznici snose iznimne troškove i godinama se od Europske središnje banke dobiva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 volio bih reći nešto o interesu potrošača i to osobito djece. Generacija ispod, odnosno dobna skupina ispod 12 godina suočena je sa izuzetnim izazovima i to bi trebalo razmotriti. Dakle, trebalo bismo u Europi učiniti ono što je već učinila Švicarska. Djeca mlađa od 12 godina ne smiju biti cilj propagande oglašavanja zbog toga što oni sami ne mogu protumačiti to oglašavanje na isti način kao i odrasli i to za njih predstavlja opasnost. Također moramo vidjeti kako možemo zaštititi djecu od takvih proizvoda, tu mislim na duhan, na alkohol i tako dalje, jer su oni svi opasni za djecu, a djeta ne bi trebala istovremeno jesti toliko šećera. Ovime završava prijevod iz hrvatske kabine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 to conclude i would like to stress that the commission very much appreciates the valuable report that parliament has produced which will be a key contribution to the commission's work in consumer policy. thank you. herr kommissar herzlichen dank für ihre schlussbemerkungen. bevor wir in den nächsten tagesordnungspunkt eintreten habe ich ihnen eine mitteilung zu machen